So, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, ihre Plätze einzunehmen. E, lijepo molim kolegice i kolege da zauzmu svoje mjesta kako bismo mogli početi sa radom. E, na početku imamo e, raspravu o sustavu trgovanja emisijama, drugoj odluci zaustavite sat, odnosno jednoj beskonačnoj priči. E, želio bih e, pozdraviti praktički našeg stalnog izvjestitelja, tako bi se moglo reći, zato što e, su ga svi klubovi imenovali za izvjestitelja kako bi bio nadležan za ovaj predmet. Peter Lize, izvolim. Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, zahvaljujem na amandmanima koji su podneseni. E, što se tiče ovog pitanja, o njemu smo razgovarali već e, više puta. Potpuno je jasno da postoji politički problem. E, jasno bih želio da svi oni koji iznose kojekakve kakve horor scenarije trebaju pogledati same činjenice. U zakonodavstvu koje se odnosi na trgovanje emisijama imamo vrlo umjereno opterećenje za zračni promet i putnike. E, zrakoplovna tvrtka Ryan EA po putniku ima troškove od 0,03 eura, dakle 3 eurocenta. Ostale zrakoplovne kompanije koje nisu tako učinkovite imaju malo više troškove, ali ne postoji nitko ko bi mogao tvrditi da je to više od 2 eura ni za putovanja na daleke rute britanska vlada, njemačka vlada i francuska vlada koje imaju određene probleme sa prijedlogom komisije, da to kažem tako, zahtijevaju naknade od svojih građana kada lete iz Frankfurta, Pariza ili Londona E, koje su višestruko veće od e, ovog iznosa. E, naravno, u tome moraju sudjelovati treće države i sad imamo jednu vrlo čudnu situaciju. U cijeloj ovoj raspravi trebamo imati na umu da postoji opasnost da će Europska unija izgubiti svoj dobar glas. Ne možemo prihvaćati neke međunarodne mjere koje će stvoriti E, velike probleme ako Europska unija nešto poduzima zajednički. I e, postoji 90 e, amandmana koji su podneseni na nacrte izvješća. Oni se odnose na cijeli niz pitanja iz rasprave u Europskoj uniji i izvan okvira Europske unije. Ekstremno stajalište je stajalište Bas Međutim, radi se o stajalištima ne samo nevladinih udruga, nego i drugih dionika i e, stajališta zrakoplovnih e, tvrtki, posebno niskotarifnih, organizacije ELFA, koja pokriva skoro 50% unutar europskog e, zračnog prometa. Bas ICOD predlaže da se e, usvoji e, prvobitni sustav i e, on treba biti obuhvaćen sustavom trgovanja emisija kako je prvobitno bilo predviđeno. Na drugoj strani su kolege Kolat, Kostet Krama i ostali koji zastupaju stajalište da trebamo produžiti primjenu odluke stop the clock, zaustavite sat, barem E, do sljedeće e, skupštine Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo i to je stajalište koje je usvojeno prošli utorak i to je jedna tema s kojom se moramo baviti. Ovdje imamo praktički kvadraturu kruga što se tiče ovih stajališta. E, vrlo će biti teško pronaći kompromis. Osobno smatram da zapravo je komisiji uspjelo pronaći kompromis E, ne samo što se tiče odluke Stop the Clock, nego i što se tiče zračnog prometa. Međutim, tu postoji veliki otpor. E, nije tajna da što se tiče industrije, posebno Airbusa, e, da se oni tome snažno protive. Ono što me dosta ljuti, postoji jedan dopis Airbusa na kinesku vladu, gdje stoji uvijek na usluzi kineskoj vladi. E, potrudit ćemo se da vas Europa ne razljuti. E, I onda imamo te lijepe i krasne govore zašto je Europa snažna. O, takve govore više ne moramo uopće držati. A osim toga David Cameron, to je zanimljivo, e, u razgovoru s Kinom je ukazao na temu Airbus, a tu osim toga i e, pitanje i tema Dalaj Lame e, je nešto o čemu se govori. Ako postoje ugovori koji se e, trebaju stornirati, onda na koncu ispada da radimo ono što traže kinezi. To je dojam koji nastaje i tu bismo trebali biti vrlo oprezni i pažljivi kako se ne bi stekao takav dojam. To je dakle moje osobno mišljenje. Molim međutim vaše razumijevanje za to da je ovo vrlo zahtjevan postupak. Ja kao izvjestitelj parlamenta moram e, uvažiti i ono što e, misle ostali odbori ovdje u parlamentu. E, temeljem vremenskog rasporeda nemamo mogućnost podnošenja plenarnoj, međutim ako želimo izmjenu koju je podnio Bas Aikot, onda bismo do 34. morali biti gotovi, dakle prije izbora. I tu ne postoji nikakva mogućnost da s tim idemo na plenarno zasjedanje i zato bismo e, što se tiče stajališta ITREA koji upravo o tome glasuje, o tome sam dobio informaciju, e, Trana i treba njihova stajališta bismo morali uvažiti. E, danas pripodne imamo zadnji sastanak u sjeni prije sastanka. Ukoliko uspijemo ostvariti kompromis sa odborom za promet, onda smatram da je moja dužnost kao izvjestitelja da to doista i učinimo. Ukoliko postoji prostor, manevarski prostor e, u odboru za promet, onda mora isti takav prostor postojati i kod nas. E, jučer sam razgovarao sa izvjestiteljima u Sjeni i razmatrali smo određena pitanja. Ne mogu reći da je to dogovoreno, međutim e, to bi bio moj prijedlog. E, Makoliko mi se ova stvar ne sviđa, ja sam ipak demokrat i smatram da trebamo uzeti u obzir stajališta odbora za promet i trebali bismo razmotriti i unijeti što je moguće više amandmana odbora za promet. E, Odbor za promet e, daleko izražajnije ukazuje na stajalište Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo i traže produženje primjene odluke Stop the Clock i smatram da bismo o tome trebali barem e, razmisliti. Ali što se tiče kompromisa, to ne bi trebalo biti do 2016. kako traži odbor za promet. E, kao što je poznato, e, u prijedlogu komisije navodi se produljenje od godinu dana. Ako to prihvatimo, onda bi to bilo godinu dana samo za europske letove koji su uključeni u trgovanje emisijama. U tom kontekstu moramo postaviti pitanje e, čemu to uopće, zašto trebamo tu godinu dana. Ja vas pozivam i zalažem se za to i o tome ćemo glasovati sljedeći tjedan, da ovu godinu iskoristimo kako bismo osigurali e, prihvaćenost e, ovog sustava i pristupa e, zračnom prometu. To nije jednostavno da naprosto kažemo to je sjajno i sudjelovat ćemo. Ne, moramo raditi ono što se radi u međunarodnoj politici. Ako želite osigurati prihvaćenost, morate biti spremni pomaknuti se s mjesta. I postoji e, jedna osnovna stvar i glavno pitanje, a to je da moramo prisiliti države članice da e, pregovaraju o prihodima iz trgovanja emisijama. E, jedina opravdana kritika u odnosu na treće države je kada kažemo mi nešto činimo za okoliš, a to nije definirano u propisima, e, da se to koristi u odnosu na prihode. To je uvijek zahtjev parlamenta i to će olakšati međunarodnu raspravu. Možemo razgovarati sa industrijskim državama o zajedničkim istraživačkim projektima, primjerice sa SAD-om, sa E, državama u razvoju možemo razgovarati o politici za ublažavanje učinaka klimatskih promjena. E, na klimatskoj konferenciji u Parizu na kojoj će ići gospođa povjerenica možemo reći e, želimo zaštitu od klimatskih promjena, ali ne želimo dati novce. Na svakoj klimatskoj konferenciji govori se o financijskim sredstvima. Dakle, ne možemo to izbjeći i to je ključ rješenja. I jasno trebamo reći vijeću koliko vijeće nije spremno biti fleksibilno onda ne možemo, biti, ne možemo govoriti o pragmatičnosti vijeće ovdje nastupa dogmatski zato što e, ministri financija nisu spremni učiniti ustupke e, moramo tome stati na kraj i to mora biti naša snažna poruka sljedeći tjedan kada krenemo na usuglašavanje sa vijećem hvala lijepa E, I Ja sam e, izvjestitelj u Sjeni što se tiče ove teme o kojoj je govorio kolega Lize. Dijelim njegovo stajalište, slažem se s njime. Mi sada radimo na ovom dosjeu već duže vremena, e, od 2008. ako se dobro sjećam. Već tada smo krenuli sa uključivanjem zračnog prometa u sustav trgovanja emisijama i tada smo kao parlament e, velikom brzinom e, krenuli s tim. E, Petalize Lize je bio izvjestitelj, proveli smo odluku zaustavite sat. Vijeće tu zapravo koči. Kočilo je tada, a to je slučaj i sada. Ne miču se s mjesta i u tom smislu me zanima da dobijemo informacije o od komisije o tome u kojoj mjeri su države članice provele odredbe, jesu li izvršile plaćanja i e, provele ono što je traženo ili postoje države članice koje to nisu provele u dijelo, možda nam ih možete navesti, možda one to ignoriraju prije nego što počnemo donositi nove propise bilo bi jednostavno, a Peter Lize je rekao da smo pod vremenskim pritiskom. Ako se e, ne uspijemo složiti, moramo vidjeti jesu li stari propisi u potpunosti provedeni u djelo. Imamo odluku zaustavite sat 1, zaustavite sat 2 i moramo vidjeti koji su rezultati. E, svjesni smo toga da imamo međunarodne obveze a i u odnosu na Parišku konferenciju u 2015. E, moramo e, pokrenuti neke bitne mjere na međunarodnoj razini, ali ne možemo si e, priuštiti da nastupimo sa određenim teretom na leđima onda više ne moramo voditi nikakve rasprave na međunarodnoj razini ukoliko ne postupimo kako treba. I tu bi me zanimalo kakve su informacije, tko je što proveo, jesu li svi to proveli, a ako ne, zanima me koje su to države članice e, koje nisu provele postojeće propise prije nego što krenemo dalje. E, sve drugo nije relevantno, a nemamo više puno vremena. Sljedeći je Chris Davis. Hvala vam. Ja sam želio čuti što o tome misle Jackie Foster i kolega Kananan. Podržavam prijedlog kolege Petera Lizea. No on je vrlo naporno radio na kompromisu s, kim, s kojim smo se složili u parlamentu. Također smatram da je ovo složeno pitanje, te da postoje posljedice ukoliko se usvoje ove promjene. Mislim da moramo iskoristiti ono što nam je na raspolaganju kako bismo postigli međunarodni sporazum. Nadam se da ukoliko Evropska unija bude djelovala, da će druge zemlje slijediti njezin primjer. Hvala lijepa. U Njemačkoj imamo jedan koalicijski odbor gdje se utvrđuje i redoslijed govornika. Možda bismo taj redoslijed e, trebali usuglasiti sa onim zadnjim redovima e, ko kada govori, ali sada je na redu Sato Hasim. Hvala vam. Poštujem rad izvjestitelja, kolege Lisea te njegove napore da postigne sporazum u parlamentu da nađe zajedničko stajalište sa vijećem. Njegova, što se mene tiče, njegova želja za kompromisom je preistaknuta. Otkad sam u Europskom parlamentu više sam puta čula kako ljudi govore da smo gospodarski gigant i politički patuljak. Ukoliko se ljudi ponašaju na takav način, koliko stvaramo propise, kada nas neke druge zemlje pritišću, onda mi mijenjamo propise, i tada sami sebe umanjujemo na svjetskoj razini. Dakle, ne bismo trebali slati signal prema svijetu da ukoliko se druge zemlje ne slažu, ukoliko se tvrtke u stranim zemljama ne slažu s našim propisima, da tada mi naše propise mijenjamo. Ovo nije prvi put da nam stane tvrtke i strane vlade govore da nisu zadovoljne našim propisima ili s našim planiranim propisima. Prije deset godina kontaktirao nas je australski veleposlanik koji je bio e, nezadovoljan zbog našeg prijedloga e, propisa o kemijskim tvarima. Dakle, Ovo nije jedinstveni slučaj u kojem e, strane vlade prosvjeduju protiv naših propisa. Ovo je simbolično pitanje koje govori o nacionalnim naknadama u zračnom prometu. To je istaknuo kolega Lise istaknuo da je riječ o više simboličkom nego gospodarskom pitanju. U ime kluba Zelenih predložila sam niz amandmana kojima bi se trebao jačati prijedlog komisije. Nezadovoljna sam pristupom komisije. Oni e, žele ograničiti početni prijedlog. Mislim da to ne bismo trebali nadalje smanjivati, to bi značilo da smo sasvim posustali od svojih namjera zbog pritisaka stranih vlada. Predlažem da se kao početna točka uzme prijedlog komisije, da se proširi geografsko područje da se obuhvati gospodarski pojas 200 km od obalne linije, da se on uključi u teritorije i da se od 2017. 50% emisija iz dolazećih i odlazećih letova pokrije mm, trgovanjem emisijama u zračnom prometu. Peter Lize je spomenuo stajalište parlamenta da se prihodi iz trgovanja emisijama trebaju uputiti u borbe protiv klimatskih promjena. S time se slažem. Te mislim da će na međunarodnom planu situacija biti drugačija. nije riječ o novom načinu prikupljanja novca iz budžeta nacionalnih država, već je ovo način e, da se sakuplja novac za borbu protiv klimatskih promjena kako bi su pomogli zemljama u vezi s ovim politikama. A to bi možda moglo zadovoljiti, to možda neće razveseliti SAD, međutim mislim da bi moglo popraviti situaciju u odnosima sa zemljama u razvoju. Vijeće je dosad nevoljko gledalo na ovu realnost. I konačno, kada govorimo o kompromisu, moramo imati na umu i vijeće mora imati na umu da ono jednostavno ne može naređivati. Ukoliko ne dođe do sporazuma između parlamenta i vijeća, tada ćemo se držati prvotnog, prvotnih propisa. Hvala lijepa. A sada Martin Thank you, Chairman. Hvala vam, predsjedavajući. Ovo se razvija u zanimljiv dosje. S jedne strane, razumijem stajalište kolega Pitera i Zelenih koji su radili na ovom dosjeu već duže vrijeme. Međutim, ne možemo reći da je e, riječ o samo nekoliko centi po letu i tako dalje, što je dakako istina, prihvaćam to što oni govore. Međutim, s druge strane moramo zauzeti stajalište o ovim pitanjima, bez obzira na posljedice. A posljedice su ozbiljne, to svi znamo. Spomenuli ste Airbus, moja izborna jedinica tamo nema ljude koji rade, ali znam da oni zapošljavaju tisuće ljudi. Ne želimo dovesti svoju budućnost u pitanje, ali to može predstaviti velik problem. Možemo se držati svojih načela, međutim moramo biti svjesni praktičnih implikacija. I tako dolazimo do pitanja usklađivanja. Vjerujemo u vladavinu prava i ona, oni, za, oni propisi koji su prihvaćeni moraju se primjenjivati. Međutim, Velika Britanija, Francuska, e, Njemačka e, neće zasigurno e, uzimati avione indijskih kompanija koji slijeću u Frankfurt zbog ovog komada zakonodavstva. Svi znamo da se to neće dogoditi. Neće dovesti u pitanje međunarodne odnose zbog ovog propisa. Mislim da moramo biti praktični. Prihvaćam stajališta koja su ovdje istaknuta. Može bila greška da smo iz početka prihvatili ovaj prijedlog, međutim, sada ga se moramo držati, te pozdravljam napore kolege Pitera koji je pokušao doći do kompromisa a njime ćemo se pozabaviti. Peter zna koje je naše stajalište. Neću to ponavljati, međutim mislim da moramo naći rješenje za ovo pitanje i to brzo, odnosno prije ožujka. postoje načini da se dođe do kompromisa, međutim bit će teško doći do kompromisa i u ovoj instituciji, sa zemljama članicama i vijećom. Mi dakako ne možemo podržati ovaj prijedlog koji se tiče naknada. Nisam uvjeren da će novac ići u dobre svrhe, da će se trošiti na učinkovit način, te podržavam zemlje članice koje vele da neće prihvatiti trošenje novca na ovaj način. Ima i drugi pitanja o kojima možemo raspravljati, ali ovo su moje, glavne primjede vezane uz ovaj slučaj. Hvala lijepa. A sada je na redu da vidimo tko je tu. Eki Fosta. Thank uh, Hvala vam. I hvala Peteru Lizeu. Ovdje raspravljamo o načelima, ali moramo živjeti u praktičnom svijetu, te u svijetu koji primjenjuje zdrav razum. Ovdje govorimo o dogmama, ne onoj koju ističe Peter Lize, već onu koju ističe uprava za klimu. Po meni ovo se već trebalo e, riješiti, ali za to nije postojala volja. Sada se kreće na, sa jednostranim rješenjem, ne obuhvaćaju se druge zemlje, načini, ne, ne ubrajaju se u ovo novi načini prijevoza. Nadam se da će se iz ovoga naučiti, da će se izvući pouke jer se ovdje u parlamentu nalazimo u teškoj teškom položaju. Govorim u ime e, svoje delegacije, ne u ime svog odbora. Mislim da moramo zajednički raditi kako bismo se kretali u dobrom pravcu. Moramo zaustaviti sat do 2016. moramo vidjeti kako surađivati sa Međunarodnom organizacijom za civilno zakoplostvo. Ja sam predložila niz amandmana, predlažem da ih pročitate, istaknula sam koji se još izazovi nalaze pred nama u nedostatku procjene učinka o prijedlogu europskog zračnog prostora. To se odnosi na letove iz i u Europu nedostatak da se poštuje rezolucija iz e, listopada 2013 koja se odnosila na zemlje koje žele donijeti mjere utemeljene na relacijama sa odnosima sa trećim zemljama. To može naštititi evropskoj trgovinskoj razmjeni, a nedostatak jednakih pravila za Evropske letove trebale su dovesti do suspenzije ove direktive. Znam da je to škakljivo pitanje, ali moram istaknuti da ne smijemo krijevati kada je riječ o našoj trgovini, našim tvrtkama i kada govorimo o gospodinu e, Liseu, govorimo i o tvrtkama u njegovoj zemlji, opskrbnom lancu. Jednostavno da neko sjedi u sobi i kaže da ovo nije važno pitanje, ali ovdje govorimo o milijardama dolara investicija i narudžbi koje stoje zbog ovog pitanja i to nije prihvatljivo. Osim toga kada smo rekli komisiji da djeluje u naše ime, ono o čemu su se složili sa Međunarodnom organizacijom za civilnom zrakoplovstvu i ono čemu su nas potom e, izvijestili i promjene do kojih su, do kojih su oni donijeli, pa sve je to loše utjecalo na naše međunarodne odnose i mislim da ih mora biti e, sram jer nam pokušavaju sada reći, ispričati neku drugu priču. Mislim da je važno doći do kompromisa i sada želim zaključiti. Ako kažemo da ćemo trgovanje emisijama ostaviti u ovom obliku kakvom je na neodređeno vrijeme, da će se ovo odnositi na letove unutar Europske unije, moram reći da se to nije nalazilo u prvotnom prijedlogu. I drugo, svi e, želimo jačati naše vlastite regionalne zračne luke. Želimo da dobro posluju i male zračne kompanije zašto bi e, male tvrtke plaćale najveću cijenu, to je ono što se događa zato što mi smo izradili uravnotežen prijedlog. To je istaknuo kolega Kelanan kako ćemo iskoristiti prihode iz ovih e, naknada. Prihodi iz malih zračnih kompanija se trebaju trošiti onako kako to žele e, zemlje članice. To ne bi trebalo ići kroz nekakve fondove UN-a ili slično. Želim vam sve najbolje i vama kolega Lize i ovaj sukob između zelenih i svih ostalih se neće, nadam se, nastaviti. Ljudi bi trebali hladne glave razmisliti o posljedicama i ovo neće smanjiti emisije CO2. Postoje razne načine na koje se borimo protiv klimatskih promjena, govorimo o jedinstvenom europskom nebu, o zajedničkom zračnom e, prostoru, kako možemo utjecati na izradu avionskih motora. To su sve načini na koji ćemo ublažiti posljedice klimatskih promjena. To možda nije bio slučaj prije nekoliko godina kada se govorilo o ovom prijedlogu, te sad zato sve ove elemente moramo uzeti u obzir. Zahvaljujem izvjestitelju i vidjet ćemo što će se dogoditi. Hvala vam. Dank. Als der Kollege Hvala lijepa. Sljedeći je kolega Brandi. Hvala vam. Prema onima koji se žele držati ovog e, zaustavljena sata, koji ga žele, žele nastaviti s tim, mislim da poručujem da moramo biti praktični. Ovog tjedna je Svjetski ekonomski forum objavio dokument o svjetskim izazovima u sljedećim desetljećima. E, najveći, najveća opasnost su upravo klimatske promjene i brojne druge opasnosti su uzrokovane klimatskim promjenama. Tek rijetko ko imaju veze sa gospodarskom krizom moramo biti ozbiljni i istaknuti da se moramo boriti protiv klimatskih promjena odlučnije nego što smo to činili da sad u Europi imamo sustav emisija, trgovanja emisija ugljikom, to, bi se trebalo primjenjivati i na zrakoplovnu industriju i zračni promet. Ne postoji niti jedan razlog da se neki sektori isključe iz toga, a Plovstvo je možda sektor koji se najlakše može u to uključiti, zato što postoje već jasna pravila. Po meni ne postoji niti jedan razlog zbog eh, kojeg ne bismo nastavili sa onim na čemu smo počeli raditi prije ovog zaustavljanja sata. Govorilo se, spomenuo kolega Kalanan, pitanje načela koji su načela iza naših za formiranja cijena. Ono što zapanjuje da su te cijene niže od nekoliko šalica kave koje kupujete u zrakoplovu. Pa ipak slušamo kineske ili američke kompanije kao da im namećemo tisuće eura troškova na međukontinentalnim letovima. Kad govorimo o provođenju, gospodine moramo se složiti da neke zemlje neće provoditi ovaj dio propisa, kako ćemo odrediti tko što primjenjuje, kakve propise možemo prihvatiti, što možemo prihvatiti da zemlje članice neće primjenjivati, kako ćemo tome odrediti mjeru. Mislim da moramo prihvatiti da ako imamo europsko zakonodavstvo, da ga onda zemlje članice moraju primjenjivati točka. I konačno, i to je vjerojatno najvažnije pitanje, ovo nadilazi klimatske promjene i naše politike, ovo Onda moramo dati dobar primjer. Međunarodnoj organizaciji za civilno zakoplovstvo moramo dati jednu godinu da dođe do dobrog rješenja, međutim oni nisu uspjeli. I tada bismo trebali ponovo početi primjenjivati stari sustav, ali gdje je onda naša vjerodostojnost? I prijetimo, a potom ništa ne činimo, velimo, a dobro, ponovno ćemo to učiniti. Kada je u pitanju Airbus, u pitanju je gospodarska ucjena otkad na to pristajemo. I to neće završiti sa Airbusom ukoliko sad pristanemo na ove ucijene. Tu su potom kineske, brazilske, američke, indijske kompanije. Onda će sve znati kako pristupiti Europi. Zaprijetite velikim tvrtkama u nekim zemljama članicama da ćete prestati s njima poslovati i podijelit ćete Europsku uniju kao nikada do sad. Moramo biti ujedinjeni, moramo stajati iza Europske komisije i vjerujem da bismo kao Europski parlament trebali zauzeti snažno stajalište ovom pitanju i ne bismo se trebali predati gospodarskim ucjenama. Hvala vam. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Mislim da se ovdje radi doista o jednom e, načelnom pitanju koji i Europska vlada i Europska unija trebaju shvatiti ozbiljno. Postavlja se pitanje hoćemo li popustiti ovom e, političkom i ekonomskom pritisku koji na koncu dolazi iznutra, kao što čujemo od britanskih kolega. Mislim da je relativno jasno da postoje izravne ekonomske implikacije koje su vrlo niske. Tražiti ovdje e, procjenu učinka kao što kaže kolegica Jackie Foster ne bi donijelo puno jer što bismo zapravo to mjerili? To se uopće ne može mjeriti. I ako dolazite iz zemlje u kojoj je postoje daleko veća opterećenja sektora, onda stvarno smatram da tu e, nije potrebna nikakva ekonomska procjena učinka. Međutim, ako želimo političku procjenu učinka, mislim da je to daleko e, teže učiniti. E, zato što naravno svi pogođeni krugovi, odnosno države članice, naprosto ne žele da Europa nastupa složno, zajednički. I to je temeljni problem. Ovdje se postavlja pitanje da li mi kao Europska unija možemo djelovati jedinstveno na međunarodnom planu. A ja vjerujem da mi možemo djelovati i trebamo biti u stanju djelovati. To je zapravo slučaj koji je presedan što se tiče klimatske politike. Ako želimo i dalje imati određenu ulogu na međunarodnom planu, a ne djelovati smiješno zato što se zapravo radi o nekoliko centa u vlastitom zračnom prostoru e, koji se uvode za sva e, zrakoplovna društva. Pravno gledano mi smo to dali provjeriti. Peter Lize je tražio pravna mišljenja i svi su rekli pravno gledano to je moguće. To smo uvijek potvrdili. I sada se onda naprosto radi o političkom pitanju. Želimo li mi Europu ili ne želimo Europu? Znamo mi da su Britanci kritični, to znamo i temeljem povijesti i temeljem njihovih političkih programa, ali ako odlučujemo o ovom pitanju kao Europski parlament, onda u potpunosti podržavam prijedlog e, koji je iznio Peter i e, nadam se da ćemo doći do rezultata koji neće značiti da djelujemo kao slabići i mlakonje na međunarodnom planu. E, jer ovi pokušaji da se vrši na nas pritisak, da nas se ucijenjuje, ako pogledamo e, neka e, trgovačka društva koja dobivaju tolika sredstva za istraživanje inovacija sada pokušavaju slabiti Europu, onda doista trebamo e, razmisliti i biti svjesni toga da Europa ima određenu odgovornost. Ako želimo da Europa bude snažna i što se tiče razvoja, što se tiče istraživanja, ako ljudi žele sredstva za te ciljeve, onda doista svi moramo dati doprinos zajedničkim ciljevima. Hvala. E, sada imam prijedlog što se tiče samog e, postupka, budući da će nam sada doći kao gost grčki ministar e, za zaštitu okoliša i predlažem da odmah odgovorimo na pitanja koja se odnose na pitanje kolegice Satu Hasi jer će nam za nekoliko trenutaka doći i grčki ministar. Može, a sada dajem riječ komisiji. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Htjela bih zahvaliti izvjestitelju na radu na ovom izvješću, budući da se radi o temi koja je vrlo složena i izazovna. Radi se o politici, o načelima koje treba povezati na, a situacija je dosta neobična. Kada je 2008. godine ovo zakonodavstvo doneseno, to je nešto što su i parlament i države članice doista svesrno podržale. Dakle, to je pravo europsko zakonodavstvo. To nije nešto što je e, Europska komisija, odnosno europske institucije su donijele bez potpore. Slažem se s onim članovima, odnosno zastupnicima, koji naglašavaju važnost poštivanja multilateralnih procesa, koji međunarodne pregovore stavljaju u središte naših težnji. I slažem se da je skupština e, Ikao a iz rujna bila uspješna u pogledu dogovora oko međunarodne e, tržišno utemljene mjere. I mnoge su se države uspjele dogovorile oko ulaganja napora za uvođenje globalne, jedinstvene globalne tržišno utemeljene mjere. Kad je riječ o e, pregovorima, odnosno razgovorima e, oko e, privremenih mjera, mogućnost uvođenja ranijih aktivnosti prije 2020. godine, neke zemlje su to podržale, ali Europska unija se e, usprotivila takvom e, tumačenju e, tog članka, odnosno te odredbe. Mi ćemo nastaviti s naporima da se postigne dodatni konsenzus te da se postigne usklađenost s europskim zakonodavstvom, ali nećemo o zakonima odlučivati na temelju onoga što bi bilo poželjno iz perspektive jedne ili više trećih zemalja. Naš prijedlog od 16.10. je iskreni napor da se uskladimo s onim što je odlučeno na Skupštini i a Mi smo predložili odredbe koje uključuju određene prilagodbe za najsiromašnije zemlje, a isto tako smo vodili razgovore prije i nakon Skupštine ICAO-a, gdje su mnogi naši partneri, a to su zemlje koje imaju snažnu avioindustriju, su predložile pristup koji se temelji na zračnom prostoru. Na taj način smo značajno suzili područje djelovanja naše, našeg zakonodavstva o ETS-u i samim time smo smanjili naše okolišne ambicije i mislimo da je to prihvatljivo zato što doista mislimo da će biti usvojena ta jedinstvena globalna e, temeljno tržištena mjera i želimo je osigurati najbolju podlugu. Postoje različite vrste kompromisa i u vijeću se raspravljalo o različitim načinima uspostave budućeg režima. Postoje ideje obnavljanja um, ideje koja se oslanja na prvotni prijedlog komisije. Postoje isto tako i oni koji e, žele da se zapravo zakonodavstvo koje se temelji na europskim letovima da traje do 2016. godine te da se na neki način ostavi veza između europskog zakonodavstva i procesa unutar ICAO, a neki drže da bi bilo najbolje da se sve to produži do 2020. godine. Mislim da su sve ove opcije pitanje političkog izbora i pregovora. Istovremeno, mislim da je ključni kriterij u ocjeni tih opcija je administrativna jednostavnost, stabilnost, te predstavljalo je to e, dobre e, dobro zakonodavstvo. Mislimo da prijedlog komisije zadovoljava te kriterije. Kad je riječ o političkoj prihvatljivosti, tu se postavlja pitanje koliko daleko smo spremni izaći u susret. Nije tajna da od prijedloga komisije su se se pokazalo, se pokazalo da su neki partneri, pogotovo iz industrije, koji su zabrinuti zbog prijedloga koji se temelji na zračnom e, prostoru. Međutim, nije jasno koja bi bila njihova alternativa, koja bi bila e, prihvatljiva. Naš prijedlog je e, zakonit, i e, svima omogućava iste uvjete i svi prijevoznici bi imali isti tretman. Treba reći da nam vrijeme curi. Jako je dobro da se postiže e, napredak, da postoji spremnost za kompromis, te da se ulažu napori za iznalaženje rješenja, umjesto da se zapne na političkim i principijelnim pitanjima. Mislim da je bitno da se pronađe način koji nam o koji bi nam omogućio da se do kraja travnja ove godine završi postupak pristanka. Mislim da to nije lako, ali mislim da se to može postići i nadam se da će svi su zakonodavci uložiti maksimalne napore da se postigne dogovor. Hvala svima koji su podržali prijedlog komisije i s time ću završiti. Hvala gospodine predsjedniče. Vielleicht können Sie jetzt noch mal Možda biste mogli nadopuniti i dati odgovor na moje konkretno pitanje. E, koje su to države članice koje nisu provele dosadašnje zakonodavstvo? Ako je, postoje takve, molim vas e, da mi date odgovor na pitanje. E, hvala, nisam vas htjela ignorirati. Mislila sam da se radi o pitanju za e, usmeni odgovor koji se odnosi na provedbu, ali mogu to, na to odgovoriti ako želite. Okay, um, as you know, uh, Kao što znate, europsko zakonodavstvo se provodi od strane država članica. Govorimo o zakonodavstvu o e u Radi se o podjeli nad nadležnosti, dakle nadležna tijela država članica sudjeluju u kontaktima i korespondenciji s različitim zračnim prijevoznicima koji su, koji su obvezni poštivati europsko zakonodavstvo. Kad je riječ o emisijama CO2 koje su pokrivene 2012. godine, tu je poštivanje europskog zakonodavstva vrlo visoko. 92% emisija CO2 2012. godine je pokriveno. Postoji određena nesukladnost na europskoj razini kad je riječ o fiksnim pogonima postoje postupci koji su pokrenuti na nacionalnoj razini. Ti postupci su različiti od države do države usklađenost s europskom direktivom e, osigurava Europska komisija. Mi smo to i napravili i zaključili smo da većina država članica je potpuno usklađena s Europskom direktivom. E, postupci provedbe e, mogu imati četiri faze. Prvo, informiranje, zatim notifikacija zajedno e, sa kaznom, zatim e, zračni prijevoznik može uložiti žalbu, odnosno prigovor na izračun emisija ili e, na samo zakonodavstvo. I nakon toga je postupak prisile poštivanje europskog zakonodavstva te se primjenjuje sankcija. Trajanje tog postupka je 4 do 6 mjeseci po fazi, po koraku. za svaki korak vrijeme koje je na njega utročeno, utrošeno ovisi o administrativnoj kompleksnosti u svakoj državi članici. Države članice su zatražile komisiju da igra ulogu koordinatora kako bi se osiguralo da države članice taj postupak e, proved, prisilni postupak provedbe provode na jedan koordinirani način. U lipnju prošle godine poslali smo obavijest onim zračnim prijevoznicima koji nisu poštivali zakon, također na europskoj razini dogovoreno kako bi se osigurala prava dinamika i podstrek E, skupštini i kao da se niš, nikakav takav postupak neće voditi prije skupštine. Od tada smo, postoji opći dogovor da kako bismo krenuli sa sljedećim korakom postupka od sljedeće, sljedeće veljače i zapravo komisija nema nikakve sumnje, nema razloga sumnjati da će se države članice pridržavati europskog zakonodavstva. U slučaju e, kašnjenja kašnjena ili nerazumijevanja postupka mi smo pokrenuli e, pripreme za prvi korak postupka u slučaju nepoštivanja obveza. Hvala lijepa. Postavit ću pitanje još jednom. Koje su to države članice koje do sada nisu poštivale pravila? Dakle, zanima me koje su to države članice. Zadnji put postavljam to pitanje. No member state is... Nijedna država članica trenutno ne krši nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na provedbu. Postoje različit ti vremenski okviri u različitim zemljama. U nekim zemljama vremenski okvir omogućuje da za prvi korak se potroši jedna godina od kršenja. U nekim zemljama se kazna mora, odnosno sankcija mora primijeniti e, u roku jedne godine nakon povrede. Dakle, e, provedba se vrši u različitim zemljama na različite načine. Well, uh, uh Poslani su dopisi i to je nešto što je jasno, ali ne nije puno više od toga. Prema mojim informacijama postoje e, zračni prijevoznici barem iz Kine, Indije i Saudijske Arabije koji posluju odnosno koji imaju e, letove unutar Europske unije i koje ne poštuju europsko zakonodavstvo i zemlje kojih se to tiče nisu reagirane. Na primjer, eh, Air China ima redovite letove između Atene i eh, Minhena, a China Eastern ima letove između Frankfurta i Hamburga, znači čak i domaće letove unutar Njemačke. Doista mislim da budući da postoje različita situacija u različitim zemljama i Europska unija je spremna promijeniti svoje zakonodavstvo u ovom pogledu zbog pritiska iz drugih zemalja. Mislim da bi zadnje što bismo trebali dopustiti je to da zračni prijevoznici iz, iz trećih zemalja da ne poštuju europsko zakonodavstvo kada imaju letove unutar Europske unije. Mislim da bi to trebalo biti dano svima na znanje i državama članicama i zračnim prijevoznicima. Yes, thank you, Mr. Chair. Hvala gospodine predsjedavajući. Jedno vrlo kratko pitanje. Rekli ste, a i pritom ću vas citirati, komisija je primijetila politički motivirano neprovođenje od strane nekih država članica. O kojim se državama članicama radi? Za koje države članice mislite da imaju političku motivaciju za nepoštivanje europskog zakonodavstva? Dakle, ne radi se o tome kome ste kada poslali dopis, već koje imaju političku motivaciju. Mislim da je ovaj izraz politička motivacija upravo izraz koji ste vi koristili. Mm, lijepo molim, možda možete dati odgovor na ovo zadnje pitanje. Da, rado ću vam odgovoriti. Mislim da riječi koje sam koristila je politički motivirano nepoštivanje zakonodavstva. Europska unija će osigurati provedbu, međutim to nije nešto što se događa preko noći. Radi se o dosta dosadnom i tehničkom procesu, uključuje izračun emisija u slučaju e, kršenja zakona, uključuje dosta dosadnu korespondenciju između zračnih prijevoznici prijevoznika, njihovih odvjetnika i odvjetnika nadležnih tijela. Ono što sam rekla je da Europska unija ima usklađeni pristup u pogledu emisija e, zacrtani do 2020. godine. Notifikacije su upućene onim e, zračnim prijevoznicima koji krše zakone, uključujući i kineske prijevoznike. To uključuje korespondenciju i s odvjetnicima i nadležnim tijelima. To je uobičajena procedura u ovom slučaju. Međutim, mislim da mogu reći u ime cijele komisije da nećemo oklijevati s postupcima u slučaju nepoštivanja obveza ukoliko države ne poštuju postupak prisile poštivanja. Međutim, nema povreda u pogledu pravila koje su e, preuzete u nacionalna zakonodavstva. Dobro. Prije nego što dam riječ izvjestitelju. Moram reći da je danas bilo jako puno upitnika. Mi moramo objasniti zašto bismo mi po treći put za redom mijenjali određene propise i to u zadnji tren u žurnom postupku ako oni prvobitni zakonodavni akti, ja nisam pravnik, ali očito uopće e, nisu krenuli s provedbom. To sada govorim e, sa, kao zastupnik iz parlamenta. Znam da drugi imaju određene metode pritiska, ali nakon ovih odgovora koji e, uopće nisu zadovoljavajući, niste vi krivi za to, ali naravno onaj koji donosi poruku dobije kritiku Postavlja se pitanje same provedbe u rokovima. A sada riječ ima izvjestitelj. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolegicama i kolegama na podršci u odnosu na pristup koji sam iznio. To je danas još više došlo do izražaja. Od, od ECR-a dobili smo drugačije mišljenje. E, mi primamo na znanje da se većina članova odbora slaže sa ovim e, pristupom koji se odnosi na zračni prostor. Tu moramo nešto ostvariti. E, komisija mora e, jasnije koristiti svoja prava. Možda moramo reći da ako rokovi nisu jasni, iako tu ne postoji nikakav zahtjev za izmenama, ali djeluje kao da smo ga dobili, onda to moramo pojasniti u sklopu trijaloga. Ako se treba čekati tri godine prije nego što se nametnu neke sankcije, onda je to pitanje o kojem moramo razgovarati u sklopu trijaloga i definirati jasnije rokove. E, ja nisam spreman zaključiti trijalog ako uopće ne znamo e, provode li se postojeći propisi. I ja sam zapravo šokiran kad vidim e, koliko malo pozornosti države članice posvećuju tom pitanju. E, francuski e, ministar za europsko pitanja mi je e, krast veliko i naširoko objašnjavao da treba produžiti rokove za odluku stop the clock a ja sam rekao da ja ne znam o čemu on govori ja nisam ministar ako kinezi tvrde da postoje određeni prioriteti i ako mi moramo podsjećati svoje vlastite države da moraju poštivati zakone i to sam spreman reći grčkom ministru. U ovoj situaciji nisam spreman zaključiti trijalog. E, prošle godine napisao sam dopis e, litavskom predsjedništvu. Nisam dobio nikakav odgovor. E, oni koji rade u vijeću i u komisiji trebaju se pobrinuti da dobijemo odgovor na ta pitanja, jer u protivnom ja nisam spreman zaključiti trijalog. I na posljedku što se tiče ove teme, 2007. i 2008. E, nije komisija niti parlament bio taj, nego vijeće koje je definiralo zajedničko stajalište u odnosu na treće države. Ako e, se neka zrakoplovna tvrtka ne pridržava propisa, onda će se oduzeti pravo polijetanja i slijetanja u Europskoj uniji. Dakle, to nije bilo moje stajalište, niti stajalište kolega, niti komisije. To je bilo stajalište vijeća i to vrijedi i to mora biti navedeno u ovim e, dopisima, jer u protivnom mi nećemo biti spremni ni na koji način mijenjati ovaj propis. E, ne možemo raditi na taj način. E, sljedeće pitanje. Jackie Foster je rekla, ovdje se ne radi o dogmi. E, drago mi je što je uvijek tako ljubazna prema meni i kaže da je komisija zločisti dečko, ali to nije slučaj. Komisija je iznimno fleksibilna i spremna pronaći pragmatično rješenje. E, George Osborne je najveći dogmatike. On je u britanskoj vladi ministar financija. On kaže nećemo govoriti o primicima, to je moja dogma, moja Biblija. Neću uopće razgovarati o tome da je Europska unija e, utroši jedan cent u međunarodnim pregovorima. A istodobno George Osborne svakog putnika koji leti iz Londona u Šangaje ili dalje e, u biznis klasi e, od njega traži preko 200 eura to su činjenice, Jackie. Možemo mi rado razgovarati o tome ukoliko ovo što govorim nije točno, ali to doista stoji. Postoji taj namet, taj porez u Velikoj Britaniji i postoji dogma britanske e, vlade kada se o tome radi i to dovodi do međunarodnih problema. I zadnja stvar, e, dobio sam rezultate s ITREA. ITRE je sa 29 prema 22, e, tri su uzdržana, glasovali u korist produljenja primjene odluke Stop the Clock. To moramo primiti na znanje. E, to nije stajalište koje ima e, većinsku podršku u Enviju. Ovo je nevjerojatno tjesan rezultat. Imam mnogo onih u ITRE-u koji se zalažu za pristup temeljem zračnog prostora Parlament e, će to e, zaključiti. E, Sada tvrde da samo Envi želi pristup temeljem zračnog prostora, a ostali primjenu produženja odluke Stop the Clock. Mislim da ćemo imati jasniji rezultat u korist pristupa zračnog prostora nego što je ITRE imao u korist produljenja Stop the Clock. U svakom slučaju sljedeći tjedan ćemo glasovati. Relativno sam siguran da ćemo dobiti podršku za prijedlog komisije u izmijenjenom obliku. Hvala lijepa. Moramo završiti sa sastankom. 30. E, siječnja ćemo glasovati, a tada ćemo govoriti i o mandatu, koliko će se on e, uopće dodijeliti. O tome ćemo odlučiti na plenarnoj sjednici u travnju 2014. kada možemo završiti ovaj dosje. Ali moram reći već danas što se tiče e, pitanja i odgovora koje sam dobio od komisije, e, zapravo sam šokiran i postavlja se pitanje kojom brzinom možemo dalje raditi. To je moje privatno mišljenje. Nastavljamo sada dalje sa sljedećom točkom dnevnog reda. So, ich bitte doch nach dieser aufgeregten... Evo, nakon ove žučne rasprave, lijepo vas molim da svi zauzmete svoje mjesta. dass alle ihre Plätze einnehmen. Molim vas da zauzmete svoje mjesta. A sada srdačno pozdravljam e, predstavnika predsjedništva koji nam se pridružio. Danas je to ministar zaštite okoliša, energetike i klimatskih promjena, gospodin Janis Manijatis. On kao gost prvi će imati riječ kako bi iznio težišta predsjedništva. Nakon toga ćemo imati priliku postavljati pitanja, razgovarati sa koordinatorima. Koordinatori će postavljati pitanja, a nakon toga će i ostali imati priliku postaviti pitanje. Sve molim eh, da govore kratko kako bi svi mogli doći na red. Gospodine ministre, izvolite. Dragi kolege, uvaženi zastupnici, hvala što ste mi pružili priliku da danas ovdje dođem i predstavim prioritete grčkog predsjedništva. Prije svega, dopustite mi da vas podsjetim na ono što je rekao premijer u Strasburu. Htio bih izraziti zahvalnost grčkog naroda Europskom parlamentu, jer je bio na našoj strani tijekom teškog razdoblja koje smo prošle. Također bih htio zahvaliti ogromnoj većini europskih zastupnika koji su priznali kako je žrtvu podnio grčki narod. Nećemo to zaboraviti. Prije nego što nastavim razgovarati o našim prioritetima detaljnije, dopustite da iznesem četiri opća prioriteta grčkog predsjedništva. Prvi je promicanje pakta o otvaranju radnih mjesta i rasta kako bi se riješio veliki problem nezaposlenosti, pogotovo nezaposlenosti mladih, te potaknuo rast. Drugi prioritet predsjedništva je produbljivanje ekonomske i monetarne unije s posebnim naglaskom na nastavak pregovora o bankarskoj uniji. Treći prioritet je učinkovito rješavanje pitanja nezakonite imigracije uz poštovanje ljudskih prava. I četvrti prioritet koji ima izravni učinak na ovaj odbor je sljedeći. Europsko grčko predsjedništvo bi trebalo uvesti direktivu vezanu e, na e, pomorsku strategiju Europske unije. I želimo da se to odobri u vijeću u lipnju 2014. godine. Htjeli bismo uključiti o ekološko ribarenje, e, sigurnost prometa i regionalna pitanja kao što su Europska strategija za Jadransko i Jonsko more. To je nešto što će biti važno za ne samo grčko predsjedništvo, već i sljedeće predsjedništvo, a to je talijansko. Također bih htio reći da bi predsjedništvo htjelo istaknuti važnost vašega odbora u pogledu političke dimenzije Europe, jer svi europski građani drže da je okoliš važan i da je potrebno suočiti se s izazovima poput e, zaštite okoliša i klimatskih promjena koje pogađaju cijeli planet. Stoga računam na vašu potporu i pomoć tijekom ovog dosta kratkog razdoblja predsjedavanja, jer mislim da je bliska suradnja između odbora za okoliš i vijeća za okoliš i klimatske promjene će nam pomoći pronalaženje rješenja za ove probleme. Dopustite mi samo još nekoliko napora, napomena, kojih ste vjerojatno svi svjesni. Ali budući ti, da je sada za naš važan trenutak, budući da kreće naše predsjedništvo, dopustite da vas podsjetim na neke od njih. Prije svega, čovječanstvo nije uspjelo spriječiti porast temperature od 2 stupnja Celzijusa. Stoga su nam potrebne učinkovitije mjere kako bismo spriječili dodatni rast temperature i to je temeljni zaključak posljednjeg izvješća Gata. Sljedeća napomena je da 70% stakleničkih plinova rezultat zemalja koje su dobro razvijene, a samo 11% dolazi iz zemalja u razvoju. Europska unija je jedina regija u svijetu koja je izdvojila 180 milijuna eura za sve politike u okviru programskog razdoblja 2014. do 2012. godine, dakle za okolišne programe. Europski parlament je rekao da ako zaboravimo na biološku raznolikost, samim time već gubimo 3% BNP-a. I ekonomski analitičari se sada slažu oko važnosti biološke raznolikosti. Na to otpada oko 350 milijardi eura godišnje. Vijeće za energetiku već se složilo da živimo u svijetu gdje milijarda i pol ljudi nema pristup električnoj energiji, a dvije milijarde ljudi nemaju dovoljno resursa da si svaki dan skuhaju objed. Vratimo se na prioritete grčkog predsjedništva u ovom području. Htjeli bismo E, dobiti odobrenje u prvom čitanju vezano uz prijevoz otpada kao i o pitanju trgovanja emisijama. Želimo postići dogovor u prvom čitanju. I držimo da ako parlament bude surađivao, to ćemo brzo postići. Kad je riječ o zračnom prijevozu, znamo koliko je važno usvojiti stabilan zakonski okvir bez nekakvih nedoumica za zračne prijevoznike. Znamo koliko je važno, važna odluka i kava, te koliko su važni njihovi pokušaj da se usvoji svjetska dakle jedinstvena svjetska tržišno utemljena mjera. Kako bi se osigurala vjerodostojnost Europske unije, potrebno je da se da dođe do dogovora odmah po tom pitanju. Treba reći da mi želimo konstruktivno surađivati s vašim odborom kako bismo postigli dogovor već u prvom čitanju postoji i prijedlog uredbe o stranim vrstama. Već smo si zacrtali e, dosta velike ambicije u pogledu postizanja dogovora, jer imamo dosta malo vremena na raspolaganju. Zahvaljujući inicijativi parlamenta da se ubrza glasovanje o toj uredbi te vaši napori da se postigne napredak na posljednjem vijeću ministara. Dakle, zahvaljujući tim naporima moguće dogovor oko ovog pitanja i predsjedništvo u to vjeruje. Postoje određena neslaganja između različitih država članica, pogotovo po pitanju uvrštavanja vrsta koje potječu iz drugih zemalja. I postavlja se pitanje mjere u kojoj će te vrste biti prihvaćene i pod kojim uvjetima. Postoje određena područja u kojima postoji slaganje. Neću međutim previše o tome govoriti jer upravo traju pregovori oko tog pitanja. No mislim da ćemo za dva ili tri mjeseca biti u stanju doći do točke gdje će vijeće, parlament i komisija postići dogovor. To će nam omogućiti da po prvi puta imamo striktan pravni okvir e, radi očuvanja biološke raznolikosti u državama članicama. Još jedan prioritet grčkog predsjedništva je promicanje paketa za klimatske promjene i energetike s obzirom dakle iz perspektive 2013. godine. To je vrlo važno za područje energetike i područje, za područje klimatskih promjena. To će biti vrlo važno za vijeće za energetiku i vijeće za klimatske promjene um, ministri će se sastati u ožujku. Mislim da je to nešto o čemu će se razgovarati i na europskom e, sastanku na vrhu koji će se održati krajem ožujka. Bitno je da se o tome razgovara, da o tome razgovaraju svi partneri, znači i vijeće i parlament i komisija do kraja ove godine. Drugim riječima, to će mo biti moguće dovršiti tijekom talijanskog predsjedništva. Samo bih htio se nadovezati na ono što je rekao e, predsjednik Barroso jučer. On je rekao da je borba protiv klimatskih promjena ključan za budućnost našeg planeta. Potrebna nam je prava europska energetska politika i to bi isto tako moglo biti ključ za povećanje naše konkurentnosti. Dakle, da, paket mjera mogao bi predstavljati pragmatični okvir za dijalog za rješavanje obaju pitanja energetike i klimatskih promjena. Ciljevi predsjedništva, ali i ciljevi sviju, s obzirom na e, razgovore od jučer, je da trebamo sačuvati vjerodostojnost Europske unije i država članica. Trebamo znati što želimo postići do 2030. godine. Drugo, s obzirom na zajednič, zajednički stav Europske unije o smanjenju emisija stakleničkih plinova i u svjetlu očekivanog međunarodnog e, dogovora o emisijama koji se očekuje 2015. godine u Parizu. Treća, treće, je sigurnost opskrbe energijom zahvaljujući energetskoj učinkovitosti i učinkovitom korištenju energije. Također je potrebno unaprijediti energetske mreže. Također je potrebno razvijati niskougljičnu industriju, odnosno tehnologiju. Time će se otvoriti nova radna mjesta. Gospodine predsjedniče, držimo da je u interesu svih naroda Europske unije stvaranje gospodarstva koje će osigurati zadržavanje sadašnjih radnih mjesta i otvarati nova radna mjesta. Istovremeno, bit će manje ovisno o izvozu robe izvan Europe, pa ćemo se moći usredotočiti na domaću proizvodnju čiste energije. Neću se baviti pojedinim mjerama iz paketa. Samo bih htio reći da se radi o ambicioznim ciljevima da se do 2030. godine smanje emisije za 45. godine. Radi se o ambicioznom cilju s obzirom na dosadašnji cilj do 2020. godine. Cilj je postizanje europskog gospodarstva s niskom razinom ugljika. Svi znamo da se parlament slaže da je potrebno promicati te stavove. Također bih htio podsjetiti da Europska unija mora nastaviti stavljati težište na pitanje uvođe, uvoza obnovljivih izvora energije te ne treba ni naglašavati važnost uštede energije i energetske učinkovitosti. Želio bih potvrditi da će grčko predsjedništvo uložiti maksimalne napore kako bi rasprava, rasprave u vijeću o ovom području tekle glatko. I da ćemo sve od sebe da se provedu razgovori o izmjenama zakonodavstva te o strukturnim promjenama koje su potrebne, a odnose se na program trgovanja emisijama. Kad je riječ o emisijama zbog prijevoza, bit ću kratak jer nemamo puno vremena, ali naš cilj je praćenje emisija. Znamo da se radi o kompleksnom tehničkom pitanju i u tom kontekstu su nam bitna i plovila trećih zemalja. Uredba koja će se usvojiti mora biti funkcionalna, ne smije e, otežavati provedbu. I također je bitno olakšati administrativno opterećenje. Također bih htio istaknuti napredak koji je postignut u jednom drugom području. Znamo da će 2015. godine biti održani pregovori, međunarodni pregovori u Parizu. Htjeli bismo da se um, to dogodi što je prije moguće. Također postoji i paket vezan uz jednakost i željeli bismo dobiti tri zakonita, e, zakonska prijedloga. dakle, postoji prijedlog, treba nam novi prijedlog direktive o maksimalnim iznosima nacionalnih emisija, zatim e, prijedlog direktive o maksimalnim e, iznosima emisija u srednje velikim pogonima. Kad je riječ o plastičnim vrećicama. Radi se o temi koja je izrazito važna. Svi znamo da se plastične vrećice nakupljaju u okolišu, pogotovo u moru, i to ima jako važan utjecaj na okoliš. E, vijeće je toga svjesna i želimo postići maksimalni napredak u tom pitanju, po tom pitanju. Kad je riječ o pitanjima koja nisu vezana u zakonodavstvo, htio bih samo istaknuti neka od njih. Vijeće za okoliš će dati doprinos europskom semestru. To je nešto što ćemo govoriti, o čemu ćemo govoriti u ožujku na e, vijeću za okoliš. Zatim e, vijeće za biološku raznolikost Dakle, u lipnju će vijeće ministara usvojiti za, odnosno zaključke vezane uz biološku raznolikost. Također je bitno napraviti stajalište zajednice za pripreme za sastanak u Nairobiju u lipnju. četvrto, potrebno je zajedničko stajalište Unije po pitanju međunarodne konvencije iz Arhusa. Nadalje, naš je prioritet e, usvajanje zajedničkog stajališta kao pripreme za međunarodnu konferenciju u Parizu te za međunarodne pregovore u, e, u Bonu u lipnju te krajem 2014. godine u Limi vjerojatno ćemo održati ministarske sastanke u Bonu kako bi se usvojala stajališta o konkretnim pitanjima o kojima će se govoriti u Limi. Uvaženi zastupnici, 14. i 15. 6. 2014. godine održat će se neformalno vijeće za okoliš u Ateni. Radi se o sektoru koje zapošljava 4 ili 5 milijuna u Uniji i doprinosi značajno gospodarsku unije. Cilj je promicanje integriranog razvoja plavog gospodarstva, dakle tog važnog sektora. Očekuje se da će se otvoriti 7 milijuna poslova do 2020. godine, te da će e, taj sektor predstavljati ulaganje od 700 milijuna eura u gospodarstvo. 2014. četrnaest godine, kada počne talijansko predsjedništvo, htjeli bismo imati konferenciju o okolišu i klimatskim promjenama u okviru Unije za Mediteran. Eh, htio bih vam zahvaliti na pozornosti i još samo reći da će se vijeće za okoliš sastati dva put. 3.3. u e, Briselu i 3.6. u e, Luksemburgu. Hvala vam na pozornosti. 12.6. u Luksemburgu. Hvala vam na pozornosti i nadam se da ćete nam pružiti i pomoć tijekom predsjedavanja. Mi ćemo doista pokušati ostvariti maksimalnu suradnju, konstruktivnu suradnju s vašim odborom. I doista se nadam da ćemo imati odbor za okoliš koji će pomoći europskim vladama da daju doprinos suočavanju s klimatskim promjenama i izazovima s kojima se suočavamo. Hvala. Hvala lijepa gospodine ministre. Jako puno posla je pred nama. Međutim, nama vrijeme istječe, budući da do uskrsa moramo odraditi još puno toga. jer parlament praktički ima još na raspolaganju četiri, odnosno samo tri mjeseca, ali neke stvari ćemo ipak uspjeti odraditi. Ovdje imamo goste i važne osobe iz Francuske osobe koje moraju provoditi ekološke propise. Želimo ovdje srdačno pozdraviti e, osam e, predstavnika francuskih departmana. Dobrodošli. Evo, sada za početak imamo rundu koordinatora Peter Lize i zatim ostali kolege. Dakle, Peter Lize prvi ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala lijepa gospodine ministre na ovim izlaganjima. E, kao prvo dopustite da iznesem i iskažem solidarnost e, sa ljudima u Grčkoj koji su prošle godine morali podnijeti velike žrtve. E, jučer sam vašem kolegi ministru za zdravstvo rekao da je veliki uspjeh ipak što je Grčka ostvarila strukturni proračunski višak. To je situacija o kojoj je recimo SAD može samo sanjati i to zapravo e, govori da je laž sve ono što neki tvrde recimo u mojoj zemlji da je potrebno isključiti Grčku iz eurozone. Zajedno s kolegama iz Portugala, Portugal je u slično teškoj situaciji, moramo pokušati raditi na e, temi energetske učinkovitosti i to smatrati e, sastavnim dijelom rješenja. Kolege iz Portugala podnijeli su vrlo zanimljive prijedloge, mislim da je to znak za sve ako bi Grčka uspjela e, se iskoordinirati s Portugalom što se toga tiče. E, drugo pitanje koje ste spomenuli kao prvo e, zračni promet. ćemo vrlo težak i zahtjevan trijalog. To je došlo do izražaja već ovdje na raspravama u odboru. Doduše, E, moramo biti svjesni toga da su potpuno različite pozicije parlamenta i vijeća. A ono što je važno e, je i ono što je e, rekao predsjednik tijekom prethodne rasprave. Moramo E, biti svjesni toga da je potrebno provesti odluku stop the clock, zaustavite sat. E, postoje zrakoplovne tvrtke koje odbijaju uključiti određene letove i dostaviti certifikate recimo za letove iz Atene u Minhen. To ne možemo dopustiti, to su unutar europski letovi, a zrakoplovne tvrtke odbijaju provoditi europske propise. U sklopu trijaloga imam zamolbu E, da vrlo rano i jasno apelirate na svoje kolege, e, ministre financija, da poduzmu odgovarajuće mjere. Tu se slažemo s tim da je potrebno namjenski koristiti primitke i osigurati prihvaćenost trećih zemalja. Recimo ako radimo zajedničke istraživačke projekte ili razgovaramo o međunarodnoj klimatskoj politici. Do sada su ministri financija e, bili vrlo kruti, a potrebno je pronaći rješenje do travnja. I zadnja stvar, e, spomenuli ste paket e, za razdoblje do 2030. Tu imam zamolbu. Molim vas da razmotrite E, metode i načine kako ostvariti ciljeve u budućnosti i način kako se e, donose propisi. E, komisija je veliko i našireko elaborirala i rekla da zapravo pitanje upravljanja još nije riješeno. Međutim, ukoliko E, imamo suodlučivanje vijeća i parlamenta i ako u budućnosti dođe situacija u kojoj je parlament e, ima manje pravo glasa onda to nije demokracija a vi ste ipak e, zemlja koja je kolijevka demokracije i zato vas pozivam što god da radimo to može biti samo u postupku suodlučivanja između parlamenta i vijeća a ne u nekom drugom obliku upravljanja hvala lijepa Linda Mek Evan, molim vas da svi budete ovako kratki. Linda? Da, hvala. Evo, bit ću vrlo kratka. E, gospodine ministre, jako mi je drago da ste danas ovdje. Znam e, da e, naporno radite kako biste zaključili one dosije koji su još otvoreni prije nego što dođe do europskih izbora. željela bih ipak istaknuti dva pitanja. Grčka sada predsjedava. E, i sami ste rekli, pred nama je paket 2030. E, Mnogi u ovoj prostoriji smatraju da to uopće nije ambiciozan paket i zapravo ako pogledamo gdje smo danas i e, gdje smo bili 2009. kada je grčki povjerenik Dimas uspostavio ambiciozni klimatski paket e, zahvaljujući kojem je Europa trebala imati vodeću ulogu u međunarodnim e, razgovorima. Međutim, ono što smo e, dobili od komisije uopće ne nalikuje na to, nema nikakve veze s tim i predstavlja povlačenje Europske unije u svakom pogledu. Ne okrivljujem povjerenicu Hedegard, međutim okrivljujem Europsku komisiju općenito Baroza zbog slabog vodstva jer dopušta da industrijski sektor dominira ovom raspravom. E, ovaj odbor e, založio se i glasovao za tri ambiciozna cilja do 2030. i to prije nekoliko tjedana. E, ne vidim kako ćemo imati snažne obnovljive izvore, pravu energetsku učinkovitost ako ne ostvarimo te ciljeve. Nije dovoljno reći da je to važno. Morate imati politike koje će vam omogućiti da to ostvarite. Dakle, nadam se da ćete iskoristiti svoje predsjedavanje kako ne biste bili zadovoljni, samo zadovoljni s tim. E, imamo politike za 2015. a u ovom trenutku uopće ne djeluje da ćemo preuzeti vodeću ulogu. I još nešto za što možda vi nećete biti nadležni, ali bih željela da imate informaciju o tome. E, riječ je o pitanju endokrinih disruptora, riječ je o kemikalijama koje mogu imati negativan učinak na ljudsko zdravlje. Prije nekoliko godina E, Europska unija je e, zabranila e, korištenje bisfenola A u proizvodnji plastike. Komisija nam je obećala da će Europska unija poduzeti određene aktivnosti na ovom području, to se nije dogodilo. Bilo je očekivanje da će se to dogoditi u siječnju, ponovno ne. još jednom Europska komisija je slaba i popušta lobiranju. Međutim, javnost podržava ove mjere. Vi ste političar i ja sam političarka i znamo da ponekad moramo biti odvažni kada se zalažemo za nešto i nadam se da ćete razmotriti ovo pitanje endokrinih disruptora. E, moji e, kolege e, poduzimaju aktivnosti na tom području. Moja kolegica iz Švedske mi je E, obećala da će se nešto dogoditi, međutim komisija ništa nije poduzela i nadam se da će grčko predsjedavanje izvršiti pritisak da krenemo dalje. Hvala lijepa, a sada e, Chris Davis. Hvala lijepa. E, želio bih iznijeti dva pitanja. Prva se odnosi na provedbu europskih propisa o zaštiti okoliša. Dakle, jednako je i učinkovitoj primjeni. Mi donosimo propise Međutim, što se tiče same provedbe propisa, tu postoje velike razlike od države do države. I možda one države članice koje su suočene sa velikim financijskim poteškoćama imaju velike probleme i ne mogu osigurati odgovarajuće inspekcije nadzor kako bi se osigurala provedba nego što je to slučaj u drugim državama to je neminovno e, međutim zanima me postoji li e, velika nedosljednost i razlike što se tiče pristupa u odnosu na neke države članice ne radi se tu samo o kaznama o sankcijama postoji određeni opseg e, u zakonodavstvu koje treba imati učinak odbraćanja, sankcioniranja i tako dalje. Međutim, e, postoje i sudovi koji stvari tumače na različite načine. I zanima me kada je vijeće zadnji put razgovaralo o tom pitanju, kada je to pitanje zadnji put bilo na dnevnom redu vijeća i zašto nije na dnevnom redu vijeća? To je moje pitanje vama. E, drugo pitanje povezano je sa plastičnim vrećicama. E, mislim da ste naglasak stavili na problem otpada e, plastične vrećice u moru kao otpad. Sigurno ste svjesni da postoje lobisti koji su povezani s proizvođačima plastičnih vrećica koji kažu da kada se radi o ugljičnom monoksidu, sadržaju ugljičnog monoksida primjerice, da e, zapravo e, bi druge alternativne vrećice dovele do toga da postoje veće emisije CO2 nego što je to slučaj kod plastičnih vrećica. Zanima me e, kako je stajalište vijeća. Hvala lijepa. Sljedeća je Satu Hasim. Hvala lijepa gospodine ministre što ste došli na naš odbor kako bismo razgovarali o raznim temama koje ste spomenuli u svom uvodnom izlaganju. Spomenuli ste klimatski paket koji je komisija jučer objavila i rekli ste da komisija tvrdi da je taj paket ambiciozan, no pitam se što bi drugo komisija mogla reći o svom vlastitom prijedlogu. Ali u potpunosti se slažem s onim što je rekla Linda McKeven. To je pravo razočaranje. E, vijesti koje sam danas pročitala pokazuju i da e, diplomati iz zemalja u razvoju koji su zaduženi za pitanja klime e, su također razočarani. E, nadam se da će predsjedništvo i vijeće učiniti e, sve što je u vašoj moći kako bi osnažili e, aspekt energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Imam međutim dva pitanja koja su povezana sa nekim konkretnim aspektima klimatskog zakonodavstva. Kao prvo, sektor u kojem emisije najbrže rastu je sektor prometa. I postoje neki važni zakonodavni akti koji se pripremaju, a čiji je cilj e, baviti se emisijama iz prometa. E, jedan od njih e, je propis koji se odnosi na neizravnu prenamjenu zemljišta, a e, vijeće još uvijek nema jedinstveno stajalište. Europski parlament je izrazio podršku ideji da će se definirati gornja granica za goriva koja se proizvode iz jestivih sirovina. E, Europski parlament e, je zahtijevao e, da se definiraju čimbenici koji se odnose na goriva i sirovine koje se proizvode na zemljištu koje je rezultat neizravne prenamjene poljoprivrednog zemljišta. Ono što bi me zanimalo hoćete li, je hoćete li izraditi jedinstveno stajalište vijeća što se tiče tog pitanja. Osim toga, ako pogledamo direktivu o kakvoći goriva, to je nešto što predstavlja razočaranje u jučerašnjem paketu. Jučer smo mi na odboru razmjenjivali gledišta s komisijom u svezi sa e, klimatskim paketom koji je usvojen prije više od pet godina. A e, direktiva o kakvoći goriva još uvijek nije provedena. E, ono što me zanima je sljedeće. E, podržava li Grčko predsjedništvo provedbu ove direktive i odgovarajućih odluka koje se trebaju donijeti? I ako dopustite, E, željela bih spomenuti i treće pitanje koje se odnosi na genetski modificirane organizme. E, jučer su mi rekli da se to odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, da je ono nadležno. Međutim, e, kolega iz Grčke je dobio informaciju od ministra poljoprivrede grčke vlade da to spada u resor zaštite okoliša. Tako da ja zapravo ne znam kome pripadaju GMO i u grčkoj vladi, odnosno Konkretno, kao što znate, e, e, prošli tjedan Europski parlament je velikom većinom e, glasovao protiv ovlaštenja i dopuštenja nove genetski modificirane vrste kukuruza 1507 budući da je to povezano i sa pitanjima provedbenih ovlasti komisije. A prema mojim informacijama, Grčko predsjedništvo namjerava na sljedeće vijeće ECOFIN uvrstiti tu točku kao točku A na dnevni red. Mi znamo da je nedavno Europski sud poništio E, dopuštenje genetski modificiranog e, krumpira budući da procedura nije bila uredna. Ovdje eventualno postoji sličan rizik. Prvo pitanje poštujete li veliku većinu Europskog parlamenta? dakle naša gledišta i da li vi poštujete e, uredan postupak koji se odnosi na gmo Hvala lijepa. Ana Rozpah, molim kratko. Hvala lijepa. E, doista mi je e, drago što smo imali priliku čuti ovako opsežna izlaganja e, grčkog ministra i što se tiče područja energetike. Ja sam se pripremala i šokirala sam se kad sam vidjela da se u Grčkoj je troši podjednaka količina energije za grijanje kao i u Finskoj. To je stvarno zastrašujuće. E, što se može učiniti u Grčkoj da se troši manje energije u svrhu grijanja? Ali radi se i o drugim temama. Na koji način smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima? i na koji način sada konačno možemo krenuti sa nekim razumnim inicijativama što se tiče solarne energije, energije vjetra. E, spomenuli ste e, plastične vrećice. E, one mogu biti ne samo otpad, nego i resurs. Kada ćemo konačno ih koristiti i za oporabu, a ne samo za bacanje? Osim toga, e, možemo zapravo iz toga e, proizvoditi obnovljivu energiju. E, možemo govoriti o otpadu iz brodova i iz zrakoplova. Grčka je poznata po pomorskom sektoru i ima jako puno brodara koji, i brodova koji plove pod grčkom zastavom. Što će e, Grčka osim toga poduzeti kada se radi o biorazne olikosti, e, kakvoći vode i e, drugim aspektima zaštite mediteranskog područja? Postoje li neki planovi, dogovori i u odnosu na države članice Europske unije i u odnosu na treće zemlje? Ja sam iz Danske i na Baltičkom moru e, imamo prisutnost samo država članica, a što se tiče Mediterana, 50% e, zemalja nisu članice Europske unije. I što ćete onda poduzeti što se tiče onečišćenja Mediterana? Hvala lijepa. A sada e, dopustite da pozdravim još nekoga na poziv kolege Orensa. 37 zaposlenika poduzeća Suitis je došlo u posjet ovom odboru. To je pravi odbor jer oni se bave zdravljem životinja. E, to su sve stručnjaci iz Amerike, Europe. Ako sam e, dobio točne informacije, e, dakle, dobrodošli. Drago nam je što ste ovdje i što možete pratiti našu raspravu. Dobrodošli. Evo, nastavljamo sa krugom koordinatora, a sada kolega Kurakis, ako sam dobro izgovorio prezime, ako nisam ispričavam se zbog toga. Ne, ne, dobro ste to izgovorili. Hvala lijepa. E, što se nas tiče, mi smatramo da je program grčkog predsjedništva i mjere koje se trebaju provoditi obuhvaćaju sljedeće. Ono što se dogodilo je zapravo jedan napad na prava radnika i demokratska prava a to je povezano i sa pitanjima e, zaštite okoliša. Kao što smo čuli na samom početku od grčkog predsjedništva, je ovaj cijeli program trebamo promatrati u sklopu strategije Europa 2020 i u sklopu načela ekonomskog upravljanja i e, pakta za rast i stabilnost. To je nešto što je dovelo do 27 milijuna nezaposlenih u Europi, a i do velikog broja onih koji su na rubu siromaštva. kako bi se počeli rješavati problemi, ekološki problemi, a i što se tiče ostvarenja dobiti određenih krugova, te kako bi se osigurao izlazak iz krize. Imali smo i odluke koje su se odnosile na pitanja o onečišćenja. I ispostavilo se da ono što se poduzima služi multinacionalnim kompanijama, a ne interesima radnika. Osim toga, e, želio bih postaviti pitanje što je to što grčki radnici mogu očekivati ili što mogu očekivati radnici u Španjolskoj kada govorimo o obnovljivim izvorima energije. Mi dakle znamo da e, u Španjolskoj postoje tisuće koje su izgubile novac iako su ulagali u nove izvore energije. U Grčkoj, međutim, e, ne postoje nikakve dozvole koje bi se izdavale za obnovljive izvore energije jer navodno nisu učinkoviti. Dakle, e, po mom mišljenju to sve doprinosi tome da postoje e, tisuće grčkih kućanstava i kućanstava u južnoj Europi koji ne mogu koristiti svoje temeljno pravo, a to je pristup opskrbi električnom energijom. E, smatramo da ukoliko se dalje bude provodila ova politika, onda će to dovesti do daljnjeg pogoršanja situacije. Osim toga, smatramo da unatoč strategije Europa 2020 u dolazi do sve veće potrošnje energije. Još jednom bih želio istaknuti da upravo u području e, zbrinjavanja otpada postoji neodrživa situacija u Grčkoj. Europska komisija je išla u Grčku i ustanovljeno je da u raznim područjima Grčke postoji dramatična situacija. Postoji e, veliko odlagalište u blizini Atene koje zapošljava radnike već 50 godina, a do sada uopće nije pronađeno odgovarajuće rješenje i zato bih želio ukazati na činjenicu da u općini Ermioni e, postoji situacija, odnosno provode se mjere u sklopu plavog gospodarskog rasta i osim toga pomorska strategija u sklopu koje se provode mjere koje međutim negativno utječu na okoliš i e, nisu u skladu sa temeljnim principima e, iz propisa o zaštiti okoliša Europske unije, a sve to zato da bi se zaštitili interesi velikog kapitala. Hvala. E, upravo sam dogovorio s ministrom da će svi kolege imati priliku postaviti pitanja. Dakle, pitanja ćemo postaviti sljedeći kolege. Spiros Danielis i Sophie Okoni. Dass diese Dakle, ovi kolege koje, čije sam imena pročitao mogu postaviti pitanje. E, njihovo vrijeme ograničeno je na minutu i 30. Canons Florence kao prvi minutu i 30. Da. E, e, želio bih kao prvo iznijeti nekoliko objašnjenja kako ne bi ministar morao davati tako puno odgovora. E, spomenuli ste pošiljke otpada. razgovarali smo o tome jučer i ako se godinama bavite tim pitanjem i ako vidite e, kako e, postoji velika nemoć e, komisije što se tiče onoga što se događa to je zapravo prava tragedija molim vas da obratite pažnju na to E, pravila koja smo zajednički usvojili u vijeću i parlamentu trebala bi se provoditi i e, tome treba obratiti pozornost. Isto pitanje što se tiče plastičnih vrećica. Ako mi u Europi ne možemo organizirati zbrinjavanje i recimo 80 ili recimo 60% još uvijek završava na odlagalištima, onda se uopće e, ne moramo čuditi što vrećice još uvijek lete unaokolo. okolo. Osim toga, što se tiče duhana i duhanskih proizvoda, e, znam da to imate u svom dosjeu, molim vas da na to obratite pozornost u pozitivnom smislu, kao i Peter Lize koji vas je hvalio. Želim reći da ja to podržavam, siguran sam da vi to dobro radite. I tu bih vas molio da budete strogi i e, sada bih se E, rekao da se ne slažem s onim što je rekla kolegica e, Hasi što se tiče e, prenamjene zemljišta. To je začarani krug. Mi ne znamo gdje ćemo završiti. I ako pogledamo i recimo ako pitam ljude u svom selu da li saditi voće i povrće, ako oni moraju, budu morali postavljati pitanja, onda je veliko pitanje gdje ćemo završiti. Hvala lijepa. Sljedeće je Krito Nazenis. Hvala vam i dobrodošli u naš odbor. Ovdje sam. Htio bih da znate da će ovaj odbor i parlament podržati e, sve vaše pozitivne inicijative koje budete započeli u vijeću. Prije nekog vremena postavio sam pitanje o provedbi, odnosno neuspjeloj provedbi evropskih direktiva kao i međunarodnih propisa. o istraživanju povezanom sa naftom koja se je pronađena na Kreti. Zbog toga sam postao svojevrstan neprijatelj svoje zemlje. naime želimo promovirati istraživanje nafte kako bi zemlja imala osiguranu budućnost, kako i sami često kažete. Možda ste zato bili protiv backloadinga u sustavu ETS-a. Pitanje je kako možete voditi Europsko vijeće za okoliš, dok istovremeno želite e, da ne budemo ovisni o nafti. Hvala vam. Hvala vam, kolegica Estrelja. Dobar dan i hvala vam što ste nas došli posjetiti. Čestitam vam. U listopadu će se u Koreji održati idući sastanak UN-a o bioraznolikosti. Nadamo se da ćemo doći do značajnih napredaka u zaštiti naših ekosustava te vrsta kojima prijeti istrebljenje. Prošle godine sam vodila Evropsku, delegaciju Europskog parlamenta koja je pratila e, rad na sličnom sastanku koji je održan u Indiji. Tamo su postignuli značajne korake unaprijed. Prije svega kada je riječ o dodjeli većih financijskih sredstava i zemlje u razvoju su odlučile do 2015. udvostručiti svoje financijske resurse. Sada se govori o usklađivanju održivog rasta sa zaštitom bioraznolikosti. Zanima me mm, kako će se grčko predsjedništvo pripremati za ovaj sastanak. Koje će biti, koja će biti uloga Europske unije na ovoj konferenciji koja će se održati u Koreji u listopadu. Hvala vam, kolega Danielis. Lijep pozdrav, gospodine ministre, dobrodošli na sastanak našeg odbora. Želim vama i grčkom predsjedništvu sve najbolje u obavljanju a zadaća. Nadam se da ćete biti učinkoviti. Naročito u rješavanju brojnih problema s kojima se suočavamo. E, Siguran sam da ćemo zajednički konstruktivno raditi. Želim vam čestitati zato što ste u svoj program uključili plavi rast, odnosno plavo gospodarstvo. Kao izvjestitelj o parlamentu upravo o plavom rastu, želim vas pitati iako znam da vi nećete biti zaduženi za ta pitanja. To će biti ministar pomorstva, međutim ključni elementi za promicanje plavog rasta su i u vašoj nadležnosti. Vidim da imate osobitu naklonost prema tom pitanju. Kako budemo povećavali korištenje morskog okoliša i obalnog područja, tim će biti veća potreba za e, sustavnim i koordiniranim upravljanjem u tom području. To bi, trebalo, to bi se trebalo pretpostaviti. Mi moramo zaštititi osjetljivi morski okoliš kako bismo zadržali morsku bioraznolikost. To je ključno pitanje. Mislim da nam je potrebno dobro pomorsko prostorno planiranje u tom smislu. Međutim, održali smo prvi trijalog, drugi ćemo održati za nekoliko dana, a dojam koji smo stekli je razočaravajuć. Stav, vijeća je poprilično negativ, negativan kada govorimo o pomorskom prostornom planiranju. Dakle, sam to danas htio istaknuti. Htio bih da budete uključeni u sve što ima e, sve što ima veze s ovim pitanjem kako bismo postigli napredak na ovom dosjeu i dobili dobar prijedlog od vijeća s tim u vezi. Hvala vam kolegica Okoni. Merci, monsieur le président. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre, hvala što ste danas došli. Ja sam htio, htjela nešto reći o prijedlogu koji je dosta kontroverzan. Radi se o prijedlogu komisije da se odobri uzgoj GMO um, kukuruza koju proizvodi Pioneer DuPont. Predsjedništvo Grčke ima političku i pravnu ulogu između parlamenta i vijeća za poljoprivredu. Zanima me kada će se o tome raspravljati, možda uopće neće. U svakom slučaju, Europski parlament je odbio s velikom većinom ideju dopuštanja uzgoja tog GMO kukuruza, zato što bi on mogao imati katastrofalne, katastrofalne posljedice na određene vrste leptira. Zanima me koji rizik, odnosno kakav bi mogao biti odnos snaga u vijeću i ako mi dopustite ovu malu iznimku, kakav je stav grčke vlade općenito o e, genetski modificiranim organizama. Hvala. Hvala lijepa. Došli smo do samog eh, kraja našeg popisa onih koji su se javili za pitanja. Jučer smo eh, dobili prijedlog za razdoblje do 2030. smanjenje emisije 40%. Zatim eh, cilj za obnovljive izvore koji je zapravo deprimirajući. E, tu postoje ogromni potencijali po mom mišljenju za zapošljavanje ukoliko bismo definirali konkretne ciljeve onda bismo osigurali e, jedan, jednu promjenu iz e, teških industrija tu postoji i rasprava o sigurnosti investicija kako bismo mogli dalje ići u tom smjeru osim toga osnovna stvar što se tiče borbe protiv e, klimatskih promjena, sustav trgovanja emisijama. E, to je drugo najbolje rješenje. Prvo bi bilo porez na CO2. E, ne uspjevamo to ostvariti, a niti uvođenje poreza na financijske transakcije. Ne, ne mogu zasložiti sve države, nego samo njih 17-18. Znači, drugo rješenje po kvaliteti, sustav trgovanja emisijama. Tu možda možemo jednim dijelom učiti od Velike Britanije. Na način da uvedemo određenu e, paušalnu naknadu za ugljik. Ili da definiramo gornju granicu. Kako ne bismo svaki put ovdje u parlamentu imali ogromnu svađu nego da imamo jedan samoregulirajući mehanizam koji međutim sadrži element e, mogućnosti planiranja nećemo biti spremni za izlazak iz krize ako dalje nastavimo sa ovakvim izdacima i ovakvom potrošnjom ugljena, plina i tako dalje, a ne uvedemo nikakve troškove. To će uništiti našu ekonomiju. To je veliko opterećenje i to uzrokuje smanjenje radnih mjesta. I stoga vas molim da vodite računa o sustavu trgovanja emisijama. Mora postojati mogućnost planiranja. Onda će se i industrija prikloniti tom rješenju. E, Velika Britanija je primjerice uvela minimalnu cijenu za certifikate za CO2 od travnja. E, to je moje osobno mišljenje. Ja vam ne zavidim što se tiče rasprava na vijeću o ciljevima do 2030. Mi smo ovdje primili na znanje da je Europska komisija i gospodin Barozo zapravo ignoriraju parlament. Mi smo sedam mjeseci imali razgovore između odbora za industriju i odbora za zaštitu okoliša. Dva ekstrema nastojali smo pronaći rješenje. Naš je zaključak 40% e, smanjenje CO2. To nam je prihvatljivo, 40% energetske učinkovitosti, a to uopće nije uneseno. A to bi bio program za zapošljavanje i za mala i srednja poduzeća, kako bi ljudi ponovno počeli raditi, imali radna mjesta i kako bismo e, bolje postupali s energijom. Međutim, ono što nam je potrebno su i nacionalni ciljevi. Tu se onda možete ljutiti i svađati na vijeću tko što mora napraviti. Ono što smo vidjeli jučer je što je podnijela komisija, postoje određeni aspekti koji su dobri, ali inače druge stvari su suviše neodređene. Gospodine ministre, izvolite. Uvaženi zastupnici, Počeo bih sa ovime što je rekao gospodin predsjednik. Mislim da je on sažao sa pitanja s kojima se suočavamo. Kao zemlja koja predsjeda, uskoristit iskoristit ćemo sve što nam je na raspolaganju kako bismo bili što je moguće više ambiciozni u promociji naših ciljeva. Područja područje u želimo nastaviti sa radom i znamo da je budućnost, da budućnost Europske unije može biti temeljena samo na održivosti i zaštiti okoliša te na stvaranju zelenih, odnosno plavih radnih mjesta. Istovremeno moramo sačuvati našu konkurentnosti. Mislim da to možemo postići. Moramo također zaštititi i industriju, ali ovdje mogu staknuti još jednu važnu činjenicu. Moramo se osigurati da mala i srednja poduzeća također budu konkurentna. Oni nam donose 90 do 95% svih radnih mjesta u Europskoj uniji. Želim istaknuti da mi kao predsjedništvo, odnosno e, ja kao predsjedavajući vijeća za zaštitu okoliša. Mislim da je činjenica da se sve institucije e, žele baviti ovim pitanjima pokazuje da im da dijelimo e, zajedničke ciljeve. S obzirom na međunarodnu financijsku krizu, na krizu u Europi, naročito na jugu evropske unije. Nadam se da su svi izvukli određene zaključke kako se pozabaviti zaštitom okoliša te kako racionalno upravljati našim resursima želio sam započeti sa ovim općim komentarom. Kada je riječ o pojedinačnim pitanjima, prije svega vam zahvaljujem na njima, na izrazima vaše solidarnosti grčkom narodu. Mislim da dolazimo do kraja vrlo osjetljivog razdoblja. Mislim da grčki eh, građani mogu očekivati svojevrstan povrat svega onoga što su žrtvovali. Zastupnici koji predstavljaju ove građane također su se zalagali za rješavanje ovih teških situacija. Mislim da moramo iskoristiti iskustvo koje smo stekli u prošlosti i shvatiti da ako Europa želi ono želi postići ono što se je zacrtalo ukoliko želi biti vodeća na području gospodarstva, odnosno na pitanjima područja zaštite okoliša. Prije ono što trebamo učiniti prije svega je saslušati jedne druge. Pritom mislim na vijeće, na komisiju, na parlament. Zato što na koncu ono što nam daje pozitivan, odnosno negativan ishod, utjecat će na živote evropskih građana. A oni imaju svako pravo gledati na naš rad sa određenom dozom skepticizma. Zato imamo odgovornost odaslati poruku da je Europa jedini način da idemo naprijed. Kako za naše građane, kako da bismo nastavili eh, imati vodeću ulogu u pitanjima zaštite okoliša. Gospođo Mekavan, vi ste postavili pitanje o tome hoće li predsjedništvo podržati poboljšanje komisijinog prijedloga kada je riječ o ciljevima borbe protiv klimatskih promjena i energije u razdoblju do 2030. Predsjedništvo ima vrlo specifičnu ulogu. Njezina uloga je, je da koordinira donošenje odluka, da pojednostavljuje postupak donošenja odluka, da uzme u obzir e, stavove svih zemalja članica. Mi ćemo pokušati doći do konsenzusa kako bismo se pozabavili sa ova dva cilja borbe protiv klimatskih promjena te za, uz istovremeno zadržavanje konkurentnosti europskog gospodarstva, kako za velike kompanije, tako i za male i srednje tvrtke. Jedan od prioriteta grčkog predsjedništva i ono što sam jučer spomenuo na sastanku odbora za energetska pitanja. Moramo zaštititi one koji malo zarađuju, siromašna domaćinstva. Govorimo o 50 milijuna evropskih stanovnika kojima prijeti energetsko siromaštvo. To je veliki izazov i moramo na to znati odgovoriti. Dakle, to je sve dio naših ambicija, ambicioznih planova kako bismo pozitivno djelovali na prijedloge koji nam pristižu. Kada je riječ o endokrinim disruptorima, riječ je o vrlo važnom pitanju. Ovo je vrlo važno pitanje kako za zaštitu okoliša, tako i za e, javno zdravlje. Koliko ja znam, od strane Europske komisije nismo primili prijedlog o tom pitanju. Na pitanje gospodina Davisa Kada govorite o inspekcijama, da, to je pitanje o kojem se često raspravlja, svaki put kada se govori o provedbenim mjerama. Ali kada govorimo o tome, reagiraju li zemlje članice dovoljno dobro, mislimo da je od ključne važnosti da kada usvojimo direktivu ili uredbi da se osiguramo da se ona u potpunosti provede. Kad je riječ o plastičnim vrećicama, Ovim pitanjem se moramo ozbiljno pozabaviti. Ovo se tiče i zagađenja podmorja. Istaknuli se nešto o čemu danas nismo raspravljali. ali je to važno kako za domaćinstva, tako i za mala i srednja poduzeća. A to je energetska ušteda u domaćinstvima, u javnim zgradama i u zgradama koje pripadaju tvrtkama. za naše predsjedništvo ovo je jedno od tri, odnosno četiri glavna prioriteta. To je pitanje koje se tiče kako energetskog, tako i sektora zaštite okoliša. Na nacionalnoj razini, znam da ne bih trebao sada opisivati nacionalne okolnosti, ali evo, iskoristit ću sada tu priliku pa ću ipak nešto o tome reći. Postižu se određene energetske uštede, govorimo o iznosima do 2 milijarde eura. I nadam se da ćemo u idućem programskom razdoblju moći povećati iznose za energetsku učinkovitost se tiče neizravne prenamjene poljoprivrednog zemljišta, to je pitanje koje izaziva veliku zabrinutost. Nažalost, o tome nismo u vijeću postignuli sporazum. Međutim, ono što mogu istaknuti je da ćemo učiniti svaku priliku koja nam se pruži kao predsjedništvu da dođemo do zajedničkog pristupa u kojeg će se složiti sve zemlje članice. Kada je riječ o direktivi o kakvoći goriva, Kao što znate, trenutno se izrađuje studija od strane Europske komisije i uskoro očekujemo procjenu učinka. Ukoliko uspijemo pokrenuti raspravu o ovim pitanjima tijekom našeg predsjedništva, vrlo smo otvoreni za raspravu na ovu temu u vijeću. Što se tiče genetski modificiranih organizama, davanje dozvola za određene usjeve dolazi od ministara poljoprivrede i o tome se razgovara na nadležnom vijeću. Međutim, želim istaknuti dva elementa. takako da postoji jedno vijeće, bez obzira na pitanja koje se postavljaju. Vijeće će istaknuti svoj stav o GMO 12. veljače ove godine. A drugo, drugi element se tiče stajališta zemalja članica o GMO usjevima. Naš stav je izuzetno negativan po tom pitanju. Kada je riječ o uštedi energije, to pitanje postavila kolegica Rozbah, imate pravo energija, e, Grčka troši jednaku količinu energije kao i Finska. Trošimo puno energije, ali to je nešto što se tiče cijelog juga Europe. Moramo poduzeti mjere u ovim zemljama kako bismo promovirali uštedu energije. Kada je riječ o energiji vjetra, koja je veliki izvor energije za Grčku, tu vidimo svjetlu budućnost za našu zemlju, naročito na otocima, ali ne samo na njima. Tijekom zadnjih mjeseci kao ministar zaštite okoliša odobrio sam niz studija, njih šest se tiče velikih e, vjetroelektrana. To nam pokazuje da privlačimo investicije i da postoji politička volja da se postigne napredak na ovom području. Međutim, poduzimamo i svoje vrste praktične korake u tom pitanju. Kada je riječ o emisijama pomorskog prometa, to je složeno pitanje. A predsjedništvo će učiniti sve što može kako bi postiglo napredak na ovom području. Naravno moramo zaštititi bio raznolikost i to, to se odnosi i na susjedne zemlje s kojima moramo nastojati surađivati na ovom pitanju. Nadamo se da će nam one pritom pomoći. se tiče pristupa električnoj energiji, to je nešto što se više puta spominjalo u grčkom parlamentu. Mislim da se ne moramo sad baviti pitanjima koje se postavljaju nacionalnim parlamentima, ali da, energetsko siromaštvo je vrlo važno pitanje. U Grčkoj se unatrag tri godine provodi politika kojom se štite osjetljiva domaćinstva. Danas 15 do 20 posto obitelji sa niskim prihodima e, plaćaju niže troškove električne energije nego prosječna kućanstva. Dajemo im e, popust od 40%. To su ljudi koji su duže vrijeme nezaposleni, koji imaju velik broj djece, koji imaju niske prihode. I naravno da i na tom području moramo poduzeti dalje korake, ali evo poduzeli smo prvi korak. Mogu spomenuti pitanje otpada, to je još jedno pitanje o kojem se razgovara o nacionalnim parlamentima i nalazi se na programu vijeća. Međutim, želim razjasniti jednu točku. Grč, Grčka se ne snalazi najbolje po ovom pitanju i primila je brojna negativna presuda Europskog suda. 2005. smo imali 1100 općina za koje nismo znali kamo odlažu svoj otpad. Uh, Danas ih je samo 78. To se odnosi na nenaseljene otoke, moramo gledati kako se njima upravlja ali želim istaknuti da se za ovo naše djelovanje odvajaju novci, da postoji politička volja za rješavanje ovih pitanja, da se nadamo da će se ovo uključiti i privatni sektor. Na pitanje gospodina Florenca o pošljikama otpada i plastičnim vrećicama, Jasno mi je da postoje različiti pristupi ovim pitanjima, ali želim istaknuti da će predsjedništvo pokušati postići konsenzus e, među svim zemljama članicama kada je riječ o ovim pitanjima. Možemo dakle vrlo brzo dobiti rezoluciju. Gospodin Arsenis je istaknuo nekoliko pitanja, mogu dati jedan opći komentar. Grčka kao i svaka druga zemlja želi iskoristiti sve energetske izvore koji su na raspolaganju. Govorimo o energiji sunca, vjetra, geotermalnoj energiji, energiji iz fosilnih goriva. Sve ćemo ove izvore istražiti. Niti jedna moderna i razvijena želja ne može ne iskoristiti te izvore. Želim vas sve podsjetiti da Europska unija kao cijelina da je to organizacija koja ovisi o nafti iz trećih zemalja. To predstavlja značajne količine u smislu trgovine. Dakle, ovisimo u trećim zemljama, te smatram da je zato dobro iskoristiti resurse koji postoje u svim našim zemljama. Moramo pritom primjenjivati najstrože propise zaštite okoliša, a moja zemlja ih je usvojila i provodi sve europske propise u tom području. Kad je riječ o istraživanju, iskorištavanju energetskih izvora. Gospođo Estrelja, kada je riječ o Koreji i bioraznolikosti, riječ je o vrlo važnom pitanju. Europska unija treba preuzeti pionirsku ulogu u zaštiti bioraznolikosti. Neki ekonomisti mjere ljudske živote golim brojevima. Iako se i oni slažu da se pristup mora promijeniti, zato što je zaštita bioraznolikosti značajan čimbenik koji će donijeti blagostanje našim građanima i stvoriti nova radna mjesta. Gospodin Danelis je spomenuo i drago mi je što je to učinio. Nešto što je od vrlo važne, od vrlo velike važnosti za zemlju pomoraca kao što je Grčka. Govorimo o jednom od najosjetljivijih e, okoliša na svijetu, to je Sredozemno more i grčko predsjedništvo, te nadolazeće talijansko predsjedništvo su izuzetna prilika da se na vizionarski način pokaže naša strategija za plavi rast, odnosno kako možemo iskoristiti morski okoliš sa svim njegovim sektorima, mislim ovdje na turizam, ribarstvo, brodski sektor, koje je tu mjesto obnovljivih izvora energije u svim njezinim oblicima. Upravljanje obalnim područjem. To je također vrlo važan sektor. Sve zemlje koje imaju obalnu crtu, one moraju upravljati sa tim područjem na vrlo odgovoran način. Dakle, to je za nas vrlo dobra prilika. Govorimo ovdje o grčkom i o talijanskom predsjedništvu koje bi trebale izraditi jednu strategijsku osnovu za zaštitu obalnog područja pomorskih staništa od koja bi potom imali koristi svi europski građani. Kada je riječ o GMO kukuruzu, imam odgovor na to pitanje. Mi se bavimo ovim pitanjem. I da, nisam zabilježio niti jedno drugo pitanje. Nadam se da sam, nas, da sam uspio odgovoriti na sva pitanja koje ste postavili. I htio bih iznijeti jednu primjedbu za kraj. Nalazimo se u jednom od na jednom od ključnih trenutaka u našoj povijesti. Dolaze europski izbori, a to nisu samo izbori na kojima će građani odabrati nekoliko ljudi koji će ih predstavljati u Europskom parlamentu. Ono čemu se sada odlučuje je hoće li europski projekt uspjeti. Možemo li nadvladati krizu koja je pogodila brojna područja. Po meni je pitanje zaštite okoliša, održivosti te ublažavanje negativnog učinka klimatskih promjena. Ono na što mogu odgovoriti oni najsposobniji u Europskoj uniji, te oni u parlamentu. I hvala svim odborima parlamenta koji rade, koji se bave ovim pitanjima. Nadam se da će idući saziv parlamenta biti jednako kompetentan kao i ovaj trenutni. Želimo raditi sa parlamentom, surađivati kako bismo se zajedno pozabavili ovim problemima. Hvala vam auch dass sie den europäischen Weg gehen. Hvala lijepa. Mislim da su to e, bila jako dobra zaključna razmatranja. E, jer Europa nije problem, Europa je rješenje. To ponekad e, zaboravljamo. Europa je rješenje. Nemamo koristi od sukoba pojedinačnih e, rješenja, nego moramo pronaći zajedničko rješenje, zajednička rješenja, transnacionalne projekte u Europskoj uniji. Moramo razmišljati na daleke staze, jer na taj način možemo osigurati blagostanje, jer postoje veliki izazovi koje moramo prevladati, a to možemo samo zajednički kao što su rekli i drugi zastupnici, moram reći da sam se ponekad stidio zbog e, izjava koje su se mogle čuti u Njemačkoj. Ne mogu se ispričati u njihovo ime, ali doista mi je bilo neugodno. Veselim se suradnji u narednih šest mjeseci. Grčka je fascinantna zemlja. Zemlja u koju ne samo rado idem na godišnje, nego je to zemlja velike kulture, velike tradicije i mogu samo reći da će vas ovaj odbor podržavati, ponekad e, i poticati da idete prema naprijed, da radimo na reformama. Razgovarali smo o nekim važnim pitanjima danas, pred nama su zanimljiva vremena. Želim vam puno uspjeha, ali i sreće, jer i sreća je potrebna da bi se ostvario uspjeh. Svako dobro, a kod nas ste uvijek dobrodošli, gospodine ministre. Hvala vam lijepa na sudjelovanju u ovoj današnjoj raspravi.